a potom ćemo nastaviti sa obrazloženjima e, glasanja od danas. Također smo zatražili i zahtjeve za usmenim obrazloženjima, no međutim ne možemo raditi dulje od dva sata. Dakle, imamo na raspolaganju samo sat vremena bilo koja obrazloženja glasanja koja se neće danas uspjeti izgovoriti usmeno mogu se podnijeti u pismenom obliku. A sada riječ dajem gospođe Nini Gil na jednu minutu. Čini se da ona nije u dvorani. Gospodin Polček također nije ovdje. Gospođa Morva ima riječ. Izvolite. Imate jednu minutu. Mike, Mike, Molim vas uključite mikrofon. Hvala lijepa. Gospodin Polčak ipak ima riječ na jednu minutu. Možete nastaviti. gospodin Polčak nije bio u dvorani kada sam davao riječ, ali sad je, umeđu vremenu je došao, pa sad on ima riječ. Gospodine Polčak, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Bilo mi je drago što sam glasao za šesto izvješće o kohezijskoj politici, jer smatram da je vrlo dobro E, moramo se koncentrirati na podržavanje slabijih regija, osobito onih koje e, su u nepovoljnoj poziciji i zaostaju u razvoju. Trebamo se koncentrirati na, regijama, na regije kojima je potrebna naša pomoć. E, također se trebamo koncentrirati na e, podršku e, područja gdje se eksploatira ugljen koja su vrlo gusto naseljena ali i druge regije trebaju našu podršku u budućnosti e, kohezijska regionalna politika trebaju se usredotočiti na održivi rast jer samo održivi rast je temelj za naš daljnji razvoj. Hvala. Što se tiče izvješća o koheziji, ja sam naravno glasala za to izvješće. Ja dolazim iz jedne od zemalja koje zaostaju u razvoju u EU i u načelu nam treba više sestava iz ovih fondova u Mađarskoj, ali pitanje je kako se ta sredstva raspoređuju. Trenutno u Mađarskoj mi nemamo osjećaj da se razlike između zapada i istoga smanjuju. Zato postoje dva razloga. Jedan je e, takozvana kolonizacija, a drugi razlog je da sa dvije strane sišu našu e, energiju s jedne strane e, liberalni globalisti a s druge strane oligarci koji su Mađarsku među sobom podijelili e, a zemlja im se prodaje tim ljudima. Mi smo protiv toga i treba nam pomoći. Riječ ima gospođa Makovej. Čini se da vam je mikrofon isključen. Dakle, kao što sam rekao, e, trenutno imamo obrazloženja glasanja od jučer. U redu, gospodin Leserić ima riječ. Eserić ima riječ. On nije u dvorani. Onda riječ ima gospodin Bogović. On također nije nazočan. Gospođa Maletić također nije nazočna. Gospodin Kelly. Niti on nije ovdje. Gospodin Mamikins, on je, tu imate jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. E, s oduševljenjem sam podržao ovo izvješće. Mislim da mogu reći da sa točke gledišta Latvije mi možemo promatrati dva procesa koji su u toku. Razvoj regija koje zaostaju, no međutim te regije će u budućnosti izgleda biti na gubitku jer pomoć koju dobijaju nije adekvatna. E, kako bismo smanjili razlike u razvijenosti unutar Europske unije, smatram da će ovo izvješće dati pozitivan doprinos tome. Hvala lijepa. A sada riječ ima gospođa Harkin na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ovo je vrlo važno izvješće koje promovira investicije u radna mjesta i rast. Često se vidimo da se investicije koncentriraju na gradove i urbana područja, a pritom se zanemaruju e, ruralna područja. E, snažna Evropska unija treba snažne regije i trebamo ih promovirati i za to nam je potreban dio proračuna kako bismo promovirali stvaranje radnih mjesta i e, gospodarskog rasta u ruralnim područjima e, moramo nastaviti s tim radom ne možemo međutim ostvoriti digitalnu uniju a razvojem e, široko pojasnog interneta u ruralnim područjima. Na primjer u Irskoj mi nemamo u cijeloj zemlji pristup digitalnoj tehnologiji e, zato e, to moramo osigurati. Hvala lijepa. Gospođa Nina Gil još uvijek nije ovdje. Gospodin Pospišil ima jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja sam glasao za ovo izvješće o procjeni godine aktivnog starenja. E, stari građani su značajan dio našeg e, stanovništva, bit će još značajniji u budućnosti. E, moramo nastaviti podupirati e, razvoj vještina starijih građana, na primjer njihovu kompjutersku pismenost. Vel, vide se velike razlike između zemalja članica u brizi za starije osobe. Te razlike se ne svode samo na visinu mirovina, e, nego i na mogućnosti za život koje stariji ljudi imaju. Ja se zato nadam da će se aktivnosti na tom području nastaviti i da ovo izvješće neće biti kraj toga nakon čega ćemo zaboraviti ovu temu. Hvala lijepa. Htio bih nešto ispraviti. Htjeli bih vas izvijestiti da trenutno imamo e, obrazloženje glasovanja o izvješću Kukan. E, riječ ima gospodin Bogović. On nije u dvorani. Gospođa Zaborska ima riječ. Na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Europska godina aktivnog starenja pokazuje koliko, je, koliko su seniori važni u e, našem sve starijem društvu. Izvješće Kukan je to jako dobro istaklo. Često ističem da su potrebne konkretne mjere jer nepravedno je i krivo da u našem društvu žene E, budu e, u nepovoljnijem položaju iako su upravo one te koje se brinu za podizanje novih generacija. Ja sam podržala ovo izvješće i očekujem daljnje konkretne prijedloge. Istodobno cijenim to što je Europski parlament usvojio prijedlog da se ova godina aktivnog starenja i proširi daljnim inicijativama. Hvala lijepa. Zastupnik Kelly nije u dvorani. Gospodin Mamikins ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, cijenjeni kolege. I ja sam podržao izvješće Kukan jer je u Europskoj uniji e, stvarnost i to je vrlo važno važna tema do 2050. godine naši građani će biti sve stariji i stariji i mi moramo pomoći u raznim područjima e, ne samo u zdravstvu nego na primjer i u obrazovnom sustavu kasnije je to bila fantazija, ali sada je to stvarnost. Živimo sve dulje, radimo sve dulje i moramo se za to pripremati. Moramo već sada aktivno djelovati jer e, to je u EU neophodno. Hvala lijepa. Gospođa Harkin na jednu minutu ima riječ. Ja sam glasala za ovo izvješće. Tu se radi o solidarnosti među generacijama. Tu se radi o ukidanju diskriminacije, o pristupu obrazovanju, transportu i e, naravno skrbi. Tu se međutim ne radi samo o aktivnom staranju, nego i o solidarnosti među generacijama smo vrlo snažan signal iz ovog parlamenta kad smo pozvali Europsku komisiju da procjeni e, izvedivost novih financijskih instrumenata kako bi se svim europskim građanima e, dao e, prihod kako bi živjeli iznad granice siromaštva. Međutim, također E, smo osudili situaciju gdje su radna mjesta sve nesigurnija, to pogađa sve građane Europske unije, ali osobito mlade ljude. Hvala lijepa, gospodin Polčak ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa. Ja sam također glasao za izvješće gospodina Kukana jer solidarnost između generacija je po mom mišljenju jedno od najvažnijih načela, jedno od najvažnijih opcija koje imamo kako bismo podrpali zdrav razvoj našeg društva, kako bismo postali svjesni izazova s kojima smo suočeni. E, starenje društva je činjenica, i većina nas tvrdi da želimo poduprijeti mlade obitelji, ali također moramo poduprijeti i starije građane i ja ih podupirem kako bi e, obitelji mogle živjeti skupa što dulje i kako bi sve vrste usluga bile dostupne građanima kako ne bi mlađi građani morali svoje roditelje stavljati u domove za starije osobe Mislim da bi to bio dobar primjer dobre prakse i solidarnosti. Hvala lijepa. A sada prelazimo na izvješće Van de Kamp. Riječ dajem gospođi Lopez Bermeo. No čini se da ona nije u dvorani. Gospođa Jill Seymour ima riječ. Niti ona nije u dvorani. Gospodin Kelly nije u dvorani. Gospodin Mamikins, izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedatelju, cijenjeni kolege, ja sam podržao ovo izvješće. Smatram da je u 21. stoljeću vrlo važno da imamo učinkovit sustav transporta u cijeloj Europi u kontekstu globalizacije i imajući u vidu da moramo ponovo pokrenuti naše gospodarstvo, transportu igra ogromnu ulogu. Pozivamo komisiju da poduzme konkretne korake kako bi se osiguralo da se ove mjere mogu e, primijeniti na učinkovit način. To bi bilo vrlo korisno u budućnosti. Hvala. Gospodin Longren. Trećem mala raportul Vocem. Nema ga, možemo prijeći na objašnjenje glasanja za izvješće Vozenberg. Riječ ima zastupnica Šojdrova. Zahvaljujem. Rekla bih da sam glasala za ovo izvješće jer smatram da izvjestitelj odlično radi svoj posao i u potpunosti se slažem s njegovim sadržajem. Govorimo o rodnoj jednakosti, no u praksi uvijek vidimo da ta jednakost često zapravo nije stvarnost. Stereotipovi dovode do toga da nema dovoljno žena u nekim poljima poput znanosti, tehnologije, a ovo izvješće cilja ka uklanjanju te nevidljive prepreke koja žene sprečava od ostvarenja karijera. Želimo da se uskladi obiteljski i profesionalni život prije svega u znanstvenom radu i da se omogući ženama da se vrate nazad svom profesionalnom životu bez da izgube korak sa svojim poljim djelovanja. Zahvaljujem. Zastupnica žinjanska nema je. Forenca. Glasala sam svim srcem za ovaj tekst koji odražava koliko je važno ovo pitanje. I to osobito što se tiče razvoja žena istraživača na sveučilištima. Znam to i kroz svoje osobno iskustvo jedne istražiteljice koja je imala ugovor na ograničeno vrijeme i koje su bile posljedice toga. Dakle, nužno je riješiti se ovih prepreka koje su zapravo samo pokazatelj postojeće diskriminacije. Ona postoji u akademiji, na sveučilištima i nesiguran rad u akademskom svijetu ima negativan učinak na istraživače, istraživačice konkretno u tom okruženju. Dakle, ovakva vrsta diskriminacije e, treba biti privedena kraju i to je nešto što je dakle prisutno svugdje, a ovim izvješćem možemo se boriti protiv tog problema. Zahvaljujem. Zastupnica Gil. Nema je. Parker. Nema je. Zastupnica Harkin. Zahvaljujem predsjedatelju. Glasala sam za ovo izvješće o karijerama žena znanosti na sveučilištima. Želim spomenuti situaciju u Irskoj gdje je sud o jednakosti u prošlom prosincu odlučio da u slučaju Michelle Skeffington da je došlo do izravne i neizravne diskriminacije protiv žena u promicanju na viša predavačka mjesta. No to nije jedini slučaj u Irskoj u proteklim godinama što pokazuje e, spolnu diskriminaciju na irskim sveučilištima. 2009. svega 10% viših e, akademskih mjesta išlo je ženama, a nakon nas Malta je sljedeća zemlja po broju žena u visokom obrazovanju. Došlo je do određenih reakcija, ali situacija još uvijek nije riješena i pozdravljam ovaj prijedlog i borbu protiv neravnopravnosti među spolovima i sve veće sudjelovanje žena u donošenju odluka te planove za spolnu jednakost kao preduvjet za pristup javnom financiranju u istraživanju znanosti i akademiji. Zastupnica Morvaj. Podržala sam ovo izvješće o žen, karijerama žena u znanosti na sveučilištu, zbog čega e, dat ću vam jedan šokantan primjer. Danas u Europskoj uniji, Mađarska se po tome ne razlikuje ni malo, više od polovina diplomanata su žene, zapravo čak 59%, a što se tiče e, predavača na sveučilištu, svega ih je 10%. Vjerujem zapravo da je ta iznos u Mađarskoj čak i niži. Još jedna stvar koju bih istaknula u ovom izvješću je broj doktoranata i žena s doktoratom. Nažalost, prevelik broj njih odriče se svoje znanstvene karijere nakon doktoriranja i to je najčešće zbog toga što dobiju djecu. No to nije prirodno i nije prirodno da imamo toliko, toliko malen broj e, predavačica na sveučilištima. Moramo se dublje pozabaviti ovim problemom i pozivam na sve e, koji su suočeni sa time da nam se jave e-mailom. Hvala. Zastupnik Kelly nije ovdje. Buhner. Naravno da je, su ista prava oba spola e, središnja tema, tome se nitko ne može protiviti, ali kroz ova dva izvješća Rodriguez i Fosenberg to se sigurno neće postići jer studij e, prirodne znanosti na sveučilištu nije nešto za što bi se trebalo odlučiti samo zato što se to reklamira. E, taj studij je doista e, težak i trebaju se za to odlučiti samo oni koji su doista nadareni. Oni koji jer taj studij traži veliki angažman, a sigurno ga e, ne mogu e, postići oni koji su se za njega odlučili samo zato što ih je neko u to uvjerio. Zato smatram ova dva izvješća za e, neodgovornima. To je nešto što mladim djevojkama sigurno ne pomaže. Hvala lijepa. Zastupnica

za izvješće Rodriguez. Zastupnica von Stohr Nije prisutno. Šojdro. Zahvaljujem. Nažalost, izvješće o opunomoćivanju e, djevojčica kroz obrazovanje u EU je bilo nešto što nisam mogla podržati. Iako naslov zvuči privlečno, u izvješću postoji niz problema koji su često u izravnom sukobu sa osnovnim ugovorima Europske unije. Krše pravo na obrazovanje u smislu e, spolnog obrazovanja, iako izvješće sadrži neke vrijedne informacije, ne donosi ništa novo, nikakva nova pragmatična rješenja bilo koja razumna osoba doživljava muškarce i žene kao jednake, ali isto tako shvaća različite mogućnosti pred njima. Svi znamo da je zdravo obrazovanje temelj zdravog društva. Znamo i da se u obrazovanju žene i djevojčica mnogo može poboljšati, ali ne na ovaj način. Primjerice, poštovani kolega spominje obvezno spolno obrazovanje u školama, što spada pod nadležnosti država članica i doista mi je drago da je ovaj dokument neobvezujuć i da ga države članice ne moraju automatski prenijeti. Hvala. Zastupnica Žitnjanska nije prisutna. Zastupnica Forenza. Hvala. Želim reći da mi je bilo drago vidjeti da je ovo izvješće usvojeno jer sam ga ja osobno podržala. Ovdje u Europskom parlamentu imali smo prilike vidjeti ne znam koji pokušaj da se pozabavimo i riješimo pitanje pitanja rodne jednakosti. No mislim da ljudi koji nemaju prave stavove prema tome nas vraćaju u srednji vijek, a ovo izvješće upravo pokušava spriječiti takve scenarije. Mislim da obrazovanje koje će pomoći djeci da shvate seksualnost je nešto što je važno Europskoj uniji kao sastavni dio borbe protiv e, homofobije i neprijateljstva prema transseksualnim osobama. Dakle, pozdravljam ovo izvješće i nadam se da će rodne studije postati sve prisutnije u visokoškolskim institucijama Europe. Zastupnica Parker nije ovdje. Zastupnica Morvaj nema je. Zastupnica Zaborska. Jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja sam glasala protiv ovog izvješća. Svaka obitelj ima pravo živjeti slobodno i svaka obitelj može slobodno odabrati obrazovanje za svoju djecu. roditelji su prvi učitelji svoje djece. To je pravo utemeljeno i u poveljama u ljudskim pravima. Takvi pojmovi kao što su e, spol i e, e, potrebno rodne rodne kategorije treba definirati spolni identiteti o kojima govori ovo izvješće uopće E, se ne temelje na stvarnosti i tome nema mjesta u obaveznom obrazovanju naše djece. Zato sam glasala protiv ovog izvješća. Zastupnica Harkin. Zahvaljujem. Ovo izvješće o uponomoćivanju djevojčica kroz obrazovanje trebalo bi nas pozvati na uzbudnu sve nas u parlamentu. Zatim nismo zaboravili Malalu Jusufsaj i njezin inspirativan govor o tome što obrazovanje znači za djevojčice. Znanje je moć, a mi živimo u gospodarstvu znanja danas. U tom smislu podržavam pristupanje Europske unije konvencije iz Istambula i e, ratifikaciju od strane država članica. Europska unija i država članica moraju zajednički raditi na rodnoj jednakosti u vanjskim odnosima Europske unije. Također želim e, podržati obrazovanje o spolnim pitanjima i odnosima prilagođeno dobrim skupinama i željelo bi da to postane obvezno za osnovne i srednje škole. Znam da je to nadležnost država članica, ali eto, to je moj stav. Ovdje je ključna reč, naravno, da to bude podobno odgovarajuće skupinama dobnim kojima se predaje. Dakle, moramo mladima dati do znanja sve što trebaju znati o odnosima e, među ljudima, o spolnim odnosima, inače neće biti u stanju nositi se sa svime što će pred njih doći. Hvala. Zastupnik

hvala lijepo. dezbatea astăzi și prima este migrația și refugiații în Europa. Hvala, sada prelazimo na obrazloženje glasovanja današnjih e, izvješća. Migracije i izbjeglice u Europi je prvo izvješće. Gospođa Forenca nema, gospodin Pospišil. Hvala lijepa. Ja sam e, glasovao protiv ovog izvješća jer se prema mom mišljenju temelji na krivoj filozofiji, a to je da Europa može riješiti problem migracija na način da se migranti raspodjeljuju prema ključu kvota koje je izračunala Europska komisija na netransparentan način. Smatram da bi migranti trebali ići tamo kamo žele i da bi trebali ići u onu zemlju koju su odabrali. Ta bi zemlja trebala donijeti odluku temeljem međunarodnog prava hoće li prihvatiti migrante. Mi bismo trebali podržati imigrantima u financijskom smislu, međutim administrativno rješenje u vidu obvezujućih kvota neće riješiti ništa. To će samo dovesti do prijetnje šengenskom sustavu. U mojoj zemlji, u Češkoj, e, sve se češće mogu čuti takvi stavovi e, kada migranti budu prolazili kroz Europu, glasovi protiv Schengena bit će sve glasniji. Ne želim da do toga dođe i zato smatram da bi Europa trebala ići za jednom drugačijom politikom od one koju smo danas usvojili. Gospodin Krespo. Hvala, ja sam e, odlučio glasovati za ovo izvješće. Budući da smatram da sadrži jedan amandman u odnosu na e, koji se tiče izbjeglica. U Španjolskoj se moglo vidjeti e, kakva je situacija sa izbjeglicama, no mislim da to može zapravo poslužiti kao primjer ostatku Europe. Oni koji su izgradili taj humanitarni lanac kako bi se riješila izbjeglička kriza Da, Juncker e, je dao snažne izjave o izbjeglicama solidarnosti u Europi. Međutim, poteškoće je u tome da ako nakon tih riječi ne uslijede konkretna djela, onda su to samo prazne riječi. Nemojmo zaboraviti da Europa ne može nastaviti graditi zidove. Trebaju nam konkretne mjere na terenu kako bismo riješili o pitanje i kako bismo na temelju solidarnosti izgradili jednu drugačiju Europu. Hvala, kolegica Ždanoka. Hvala lijepa. Ja sam glasala za ovu rezoluciju. U prvoj uvodnoj odredbi stoji da je broj izbjeglica u EU posljedica E, konflikata i regionalne nestabilnosti, ali e, čega je to posljedica, gdje su korijeni ovog problema, e, činjenica da rezolucija ne odgovara na to pitanje. Mnogi od onih koji su danas vodeći političari sudjelovali su u stvaranju te, kreiranju te nestabilnosti, a sada žele svoju osobnu odgovornost prebaciti na sve porezne obveznike. Moramo biti humani naravno u svom e, stavu prema izbjeglicama, ali ovi neodgovorni političari e, ne zaslužuju da prema njima budemo humani. Hvala lijepo. Kolegica Harkin, hvala. Ja sam glasovala za ovu rezoluciju o migracijama i izbjeglicama u Europi. Ovo je uistinu hitna mjera na veliku humanitarnu krizu u kojoj smo svjedoci. Ne možemo krenuti leđa tim ljudima koji su u očajničkoj situaciji. Evropska unija mora doći do nekakvog dosljednog stava. Mislili smo da je financijska kriza ispit za Europu, što je bio. Ali ova migracijska kriza još je veće iskušenje. I možemo li uistinu posegnuti za našim humanitarnim e, dijelima. I e, pozdravljam riječi Pape Franje i nevladine riječi nevladinih udruga i običnih građana koji su pružili dobrodošlicu izbjeglica. Međutim, trebaju nam pravila Europskoj uniji, možda plavi karton. I moramo isto tako vratiti ekonomske migrante koji su na nezakonit način došli u Europu. Na taj način ćemo odvratiti i e, danji napore e, trgovaca ljudima. Isto tako trebamo imati izbjegličke kampove u Sjevernoj Africi i sigurne zone. Gospodin Balco, hvala. Rezolucija o migracijama dokaz je da Europska unija nije u stanju riješiti migrantsku krizu. Što se tiče samog teksta rezolucije, kao i izjava nekih čelnika, to je očito otvoren poziv migrantima. Nije riječ o izbjeglicama, nego o nezakonitim migrantima. Sada ih ima na stotine tisuća, bit će ih i milijun bilo je više od 195 tisuća nezakonitih prelazaka granice u Mađarskoj što je uznemirilo domaće stanovništvo. E, mađarska vlada ima problema zbog zastarijelih e, propisa i to je jedini način na koji mađarska vlada može zaštititi šengensku granicu i suverenitet države. Naravno, treba uzeti u obzir i humanitarne aspekte, ali ne smijemo ispustiti iz vida osnovna načela, a to je da Europa pripada evropljanima. Hvala, gospođa Mici. mi tajlan u mi ta' tfal bħalu li hom, rajniex u adna paroli rridu uistinu me šokiralo što se dogodilo u, na Lampeduzi. Mnogi su stradali, mnoga djeca su stradala poput e, malog Ajlana. Dok mi ovdje govorimo, ljudi, muškarci, žene, djeca se suočavaju sa ratnim stanjem, bježe od rata i progona. Što nama što mi želimo postići? Mi imamo Europsku uniju, međutim, očito je da su, izostaju vrijednosti. Treba nam zajednička politika za azil i migracije kako bi se ovim ljudima omogućilo da imaju dostojanstven život. Ne smijemo zaboraviti niti e, koje su to države članice koje prihvaćaju imigrante. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja mislim da je Evropskoj uniji potreban jedan sveobuhvatan mehanizam za rješenje ovog problema. Pitanje migracija je aktuelno i ostaće aktuelno. Potrebne su nam paralelne mjere kako u migracijskoj politici, tako i u politici azila. Europska unija se e, razvija na čudan način. E, uvijek rješavamo neke krize, a pritom je teško e, dogovoriti se, potrebne su nam velike reforme, a to možemo reći i što se tiče financijske krize i sada što se tiče krize s izbjeglicama. E, nemamo više vremena, moramo djelovati i ja sam podržao ovo izvješće. Hvala gospodin Hanan. Hvala. Prijedlog Europske komisije za uspostavu kvota nije održiv niti moralno niti praktično. Iz moralnih razloga prigovor je taj da se ne pomaže onima kojima najviše treba pomoć. Ako želimo pomoći sirijskim izbjeglicama, onda bismo izravno uzeli ljude iz izbjegličkih logora. A kada primamo one ljude koji su već došli u razmjerno sigurne evropske zemlje, zapravo na neki način plaćamo trgovcima ljudima delegiramo im našu migracijsku politiku. ne možemo imati istovremeno kvote i načelo slobode kretanja ljudi. Prije ili kasnije ti će izbjeglice dobiti putne isprave, a jedno i drugo je nespojivo dugoročno gledano. Schengen kao i euro je bio loš sustav. Niti jedan niti drugi nisu preživjeli svoju prvu krizu. Dobro je sve funkcioniralo dok je sve bilo u redu, međutim sada se stvari raspadaju. E, velike ambicije Europske unije sada su sada su razrušene. Hvala lijepa. Kolegica Morvaj je napustila dvoranu. Gospođa Šojdrova ima riječ. Hvala. Nisam e, mogla glasovati za ovo izvješće, budući da sadrži neke preporuke zahtjeve, kako god to možemo nazvati, o obvezujućim kvotama za preraspodjelu izbjeglica. To je model, kako čujemo, koji bi trebao postati standardnim rješenjem, a prema mom mišljenju to nije prihvatljivo. Države članice uvijek moraju imati mogućnost da se dobrovoljno dogovaraju na temelju svojih mogućnosti. Ne može im se diktirati koliko će izbjeglica prihvatiti. Čak i Češka prihvaća izbjeglice. I naša je odgovornost da pokažemo solidarnost. Ali moramo pokazati solidarnost i našim vlastitim građanima. Kvote nisu rješenje i drago mi je da će Europska komisija konačno donijeti neke druge mjere kako bi bolje osigurala vanjske granice Europske unije, a istovremeno pomoći izbjeglicama koji se nalaze na samom, u samom žarištu sukoba e, na način da se stvore sigurni uvjeti e, za povratak u sigurne zemlje. Kolegica Petir više nije u dvorani. Gospodin Coburn. Hvala nitko pa ni ja nisam mogao ne ostati dirnut kad prizorom malog dječaka na turskoj obali. Mnogo se govorilo o tome, bilo je mnogo izljeva suosjećanja u javnosti, međutim moramo iznaći praktična rješenja za ovaj problem. A ne pokušavajući zaustaviti migracije, a uglavnom su one ekonomskog karaktera, izazvat ćemo samo još više migracija i više smrtnih slučajeva. Kako to da zaljevske zemlje ne plaćaju za izbjegličke logore na turskoj granici sa Sirijom, e, kako bi se mogli vratiti kući nakon što se riješi ova izvanredna situacija, što zapravo e, ljude nagoni da gumenim čamcima pokušavaju prijeći Sredozemno more. Meni je stalo do ljudskih prava tih migranata i to jako, ali mi isto tako stalo do ljudskih prava mojih sugrađana, oni imaju pravo na radna mjesta i ne mislim da bi bliski istok trebao plaćati sam e, za sebe, dakle da bi te države trebale plaćati za ovaj problem. Svako ljudsko pravo, ljudsko biće ima pravo na sklonište i na hranu i na odjeću i e, ima pravo boraviti na teritoriju vlastite države. Svako ljudsko biće trebalo bi imati mogućnost doći u drugu državu. Međutim, činjenica da je državljanin neke države ne znači da ne spada u ljudsku obitelj. To su načela koja pokušavaju riješiti ovo kompleksno pitanje migracija, azila i ekonomskih migranata kroz kontroliranu migraciju. Ali isto tako su neki u ovome parlamentu glasovali za migracije sa kvotama bez kontrole. Razlika je u tome što mi pokušavamo pronaći rješenje imajući u vidu kako će to utjecati na e, državljane umjesto da sam, samo razmahujemo riječima kao što su rasistkvenost, ksenofob i kada govorimo i kada razgovaramo s onima čiji su stavovi drugačiji od naših. Hvala. Sada prelazimo na rezoluciju koju smo danas e, imali na glasovanju o Europskoj uniji i njezinoj ulozi u srednjo, u bliskoistočnom mirovnom procesu. Gospodin Pospješil nije nazočan, gospodin Balco. Gospodine predsjedavajući, hvala. Europska unija ima aktivnu ulogu u bliskoistočnom mirovnom procesu. Ja se slažem s tim naporima. I što se tiče Izraela i što se tiče Palestine potrebno je ostvariti neke korake kako bi se postigao mir. Međutim, ovdje su izostali neki aspekti. Europska unija bi trebala zatražiti da se e, stane na kraj vladavini Isisa na zapadnoj obali i treba se suprotstaviti kolektivnom kažnjavanju. Također treba zatražiti od svih onih koji su u zatvoru da budu pušteni da svi koji su u zatvoru budu pušteni na slobodu, te da se zaustavi nasilje e, prema doseljenicima. Premda je ova rezolucija dobar pomak u odnosu na prethodne dokumente, nisam mogao glasovati za ovu rezoluciju. Zastupnik Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Evropska unija podržava rješenje sa dvije države. To je jedini put koji vodi od rata prema miru. Obje strane moraju priznati međusobno granice od prije 1967. Mislim da je to razumno rješenje i da E, može e, stvoriti stabilnu budućnost za obje države. Nažalost, Izrael i Palestina su e, na jednom drugom putu i ne vode dalje pregovore. Ja želim poduprijeti ulogu visoke predstavnice Mogherini koja pokušava unaprijediti odnosno podupirati pregovore. Moram dodati da sam vrlo zabrinut e, što populisti kažu e, dvije države za dva naroda. To me jako uznemirava. Hvala lijepa. Mr. Deputy Speaker, all of us being human tend to overestimate our centrality to events. Just as we insist on seeing the migration crisis... Gospodine predsjedatelju, E, neki inzistiraju da je kriza s izbjeglicama naša odgovornost, tako neki tvrde i da je naša odgovornost da riješimo krizu na Bliskom istoku. Međutim, realnost je da su naše mogućnosti da tu izvršimo bilo kakav pozitivan utjecaj ograničene. E, zapravo se tu dvije strane približavaju e, dogovoru i zato ja mislim da je greška e, ono što se traži u ovom izvješću da Europska unija traži da se vratimo da se te dvije države vrate na granicu od prije 67. To neće približiti dvije sukobljene strane i e, moramo reći ne radi se uvijek o nama. Hvala lijepa. Gospođa Morvaj nije ovdje. Gospođa Petir također nije ovdje. Prelazimo na rezoluciju o situaciji u Bjelorusiji. Gospodin Pospišil nije ovdje. Gospodin Mamikins, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Odnosi između Europske unije i Bjelorusije su se poboljšali. Želim naglasiti dvije pozitivne činjenice koje se spominju u ovom izvješću. Jedno je oslobođenje političkih zatvorenika, a drugo je i ovo što se događa u istočnoj Ukrajini. Ja se nadam da će se situacija nastaviti razvijati u pozitivnom smjeru. Ponekad e, se međutim situacija brzo izmjenjuje kao i godišnja doba. Trenutno smo svjedoci proljeća, ali bojim se da bi mogla opet nastupiti zima. Ono što ja priželjkujem je da e, su e, dugotrajni E, prosperitetni odnosni. Dragi kolege, pogledajmo što mi tu još možemo učiniti jer e, mislim da ovi odnosi imaju vrlo veliki potencijal. Hvala lijepa. Zapravo se Bjelorusija odlučila za jedan drugi kurs e, tamo se zapravo dolazi do e, e, e, u postoje sukobi između manjine koja govori ruski i ostalog stanovništva i rješenje koje su oni našli je autokracija ako model koji mi nudimo oni ne žele onda mi tu ne možemo puno učiniti hvala lijepa gospođo Hakin izvolite želim glasati što se e, obrazložiti svoje glasanje u vezi s amandmanom 1 tu se poziva e, Bjelorusiju da ne nastavlja sa gradnjom nuklearne elektrane dok se ne e, izradi studija učinka mi dakle ne tražimo da prestanu graditi nego samo da pričekaju studiju e, učinka na okoliš nuklearni reaktori mogu utjecati e, na okoliš daleko van granica zemlje u kojoj se nalaze i zato sam poduprla ovaj amandman hvala lijepa Prelazimo na izvješće Veronike Lopa Fontanje, prva govornica, zastupnica Harkin. Glasala sam za izvješće o socijalnom poduzetništvu i socijalnim inovacijama. Sa radnom snagom od 14 milijuna ljudi socijalno poduzetništvo uvelike doprinosi ne samo zapošljavanju, već i socijalnoj uključenosti, lokalnom i regionalnom razvoju i zaštiti okoliša. Međutim, vjerujem da socijalno poduzetništvo treba veću podršku. Često vrlo malo pažnje poklanjamo onim poduzetnicima koji ne rade za dobit. I trebali bi to uključiti u svoje nacionalne reformne programe, a kao i izvjestiteljica pozivam na države članice da u potpunosti provedu direktivu o javnoj nabavi i koncesijama koje uključuju socijalne klauzule i kriterije za promicanje socijalne uključenosti i socijalnih inovacija. A isto tako trebamo imati ugovore koji će se baviti e, i imati sredstva odvojena upravo za one koji su u najgorim položajima u društvu. I tako trebamo potaknuti e, socijalno poduzetništvo da iskoristi e, europske fondove. Zastupnik Mamikins. Gospodine predsjedatelju, u Latviji je socijalno poduzetništvo nažalost vrlo rijetko. Također nije jasno što je uopće socijalno poduzetništvo u našem zakonodavstvu to nije jasno definirano zato je vrlo važno da komisija podupire e, ona poduzeća koja e, e, jesu socijalna i koja zavrijeđuju da ih se da im se da potpora u državama kao što je na primjer Latvija, državni službenici znaju vrlo malo o tome i zato bi bilo logično tražiti od komisije da e, poduzme više inicijativa e, i da veću potporu socijalnim, e, socijalnom poduzetništvu kako bi se postigli ciljevi koje smo si tu zadali. Zastupnik Hanan nema ga, Zastupnica Morve nema, zastupnica Petir nema je. Prelazimo dakle na posljednje izvješće, izvješće Glabajova. I riječ dajem zastupnici Harkin. predsjedatelju. Sa zadovoljstvom sam podržala ovo vrlo konstruktivno sveobuhvatno izvješće o uparivanju vještina kvalifikacija sa za, zahtjevima tržišta rada. Tu je potrebno uklopiti sve komadiće slagalice kako bi se ove dvije stvari uklopile. Moramo raditi na kompetitivnom tržištu rada, predvidjeti buduće potrebe i osnažiti vezu između e, obrazovanja i zapošljavanja. Također moramo raditi na poštenoj mobilnosti i raditi na poduzetničkom duhu. I što je najvažnije, moramo podržati mikropoduzetnike i male i srednje poduzetnike radeći na načelu e, da se pobrinemo najprije za male. Drago mi je bilo da je parlament glasao za to i kao međusektorsko pitanje ovo izvješće e, bavi se time da moramo onim marginaliziranim grupacijama pomoći. Radilo se ovdje o starijim, mladim ljudima ili ljudima s poteškoćama. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Gonzales. Glasala sam protiv ovog izvješća jer jednostavno daje stare recepte koje su se već pokazali beskorisnima. Stvorit će daljnju nesigurnost, nejednakost i siromaštvo kada govorimo o mobilnosti. Među drugim stvarima to uključuje migraciju i znači da će sve više i više ljudi morati spakirati kovčege i napustiti svoje zemlje za uvijek. Da li je to rješenje? Da li bi to trebalo biti rješenje za zapošljavanje? Ukoliko želimo riješiti problem nezaposlenosti, ne bismo li se trebali baviti sa onim regijama u kojima je najslabiji ljudski kapital? Ovdje govorimo o nedostatku stabilnosti, nesigurnom radu, povremenom radu. I problem nije u tome da ljudi u zemljama nisu dovoljno fleksibilni, niti dovoljno osposobljeni. Nije istina da ih se ne može zaposliti. Pravi problem je u tome što mi uništavamo radna mjesta, javne investicije i ono što nam je sada potrebno je zaokret za 180% u gospodarskoj politici Europske unije. Zastupnik Mamikins. Cijenjeni kolege, demografska situacija u Europi je vrlo komplicirana. Naše društvo stari. Kako bismo razvijali gospodarstvo, moramo raditi produktivnije i bolje. Moraju se provesti reforme, moraju se stvoriti nova radna mjesta, moramo poticati mobilnost i postoji još niz mjera koje treba poduzeti. Ja podupirem ovo izvješće kad razmišljamo o našem tržištu rada moramo procijeniti koja nova radna mjesta e, mogu biti stvorena, koji novi poslovi postoje, kako će izgledati naša budućnost kada to budemo znali onda ćemo e, tome moći prilagoditi našu socijalnu politiku, trebamo jačati socijalni dijalog, a Europski parlament mora tražiti od komisije da na tom području bude aktivnija. Hvala. Zastupnik Šogor, nema ga. Zastupnik Hanan, nema ga. Zastupnica Morve nema je. Ovime zatvaramo zasjedanje i zahvaljujemo svim kolegama. Zapisnik sastanka bit će proslijeđen parlamentu na početku sljedeće sjednice i ukoliko na njega neće biti prigovora, poslat ćemo ga kao i danas usvojene rezolucije osobama i organizacijama koje su njima spomenute. Zahvaljujem.